Bien, la séance est ouverte. Otvaram današnji sastanak. Dragi kolege, dame i gospodo, odmor je završen, molim tišinu. Jutro ćemo raditi brzo. Zahvaljujem svima vama koji ste već došli ovamo, naročito onima koji su došli kao pojačanje s obzirom da je teško postići da svi zastupnici ostanu u Briselu četvrtkom nakon zastanaka klubova zastupnika. Sada moramo glasati još o dva amandmana o e, pomoći e, u e, pri, kada dolazi do nekih nepogoda i katastrofa koje su izvan paketa e, višegodišnjeg financijskog okvira. Mm, najnoviji problemi, odnosno problemi koji su još e, bili e, preostali jučer poslje podne, a riješili smo ih inače jučer u potpunosti na sastanku koordinatora. Klubovi zastupnika dogovorili su se o načinu na koji će se E, organizirati e, glasanje i vidjet ćemo imamo li sada e, za većinu za prijedloge o glasanju naše izvjestiteljice Ani Jesnice. Sada linija izvan MFF-a, dakle outside MFF, emergency aid, to je na stranici na stranici 234. i 235. Jer smo ih bili jučer e, ostavili po strani. Amandman 118 odbora za razvoj. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 549. amandman socijalista i demokrata. Izvjestiteljica je za, tko je za, tko je protiv. Dvoje. Suzdržani. Usvaja se. Rezerve, dakle, za pomoć e, u slučaju nepogoda i katastrofa. Prelazimo sada na e, plaćanja e, gdje imamo listu za glasanje s malim prilogom u kojem izvjestiteljica objašnjava svoj stav. Evo, kolege pučani stižu, dobili smo veliko pojačanje pučanja. Mislim da je E, noć bila dugačka i teška, ali nisam sigurna da je cijela bila posvećena proračunu. Dakle, prelazimo sada na plaćanja. Može li nam izvjestiteljica reći e, kakav, e, za kakav se ona pristup odlučila? Prije svega moram reći da u listama za glasanje jučer u naslovu broj 4 bile su i neke neke e, neke cifre koje nisu bile u potpunosti točne. Prema tome moramo napraviti neku e, malu ispravku. Naime, mi smo ispravno glasali u što se tiče samog e, smisla svega toga, ali nisu sve brojke bile ispravne. Međutim, amandmane koje smo izglasali izglasani su u skladu sa dogovorom. Što se plaćanja tiče, imamo listu o kojoj smo se formalno složili i koja vam je svima nakon toga poslana. Tu vidite dakle koje su se proračunske linije povećale, dakle gdje su se plaćanja povećala. Tu se vidi ono o čemu su se dogovorili koordinatori. Mi smo povećali obaveze za preuzete obaveze za plaćanje i e, tako se nije zapravo povećao jaz između plaćanja i preuzetih obveza. Jednostavno ovdje se zapravo odražava jučerašnje glasanje. Cijelo kuple svota povećana preko e, gornje granice je od 230 milijuna eura. Zbog toga nam treba fleksibilnost. Tražit ćemo fleksibilnost za humanitarnu pomoć, međutim to neću raditi ja nego gospodin Dehan. Ova lista za glasanje je ona koja se odnosi na e, svotu koja prekoračuje e, taj, e, tu gornju granicu i e, moramo se, mi smo se uvjerili da je to u skladu s našim dogovorom. Hvala An. Predlažem da sada glasamo prema listi za glasanje o plaćanjima. Sve je vrlo jednostavno. Imat ćemo dva skupna glasanja. Najprije ćemo glasati o prijedlozima izvjestiteljice kao što uobičajeno radimo u okviru odbora za proračun, a nakon toga ćemo glasati skupno amandmane kluba zastupnika socijalista i demokrata koji su u skladu s prvim skupnim glasanjem. Dakle, o prijedlozima izvjestiteljice. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Dvoje. Suzdržani? Alda se suzdržala. A sada o prijedlozima Kluba zastupnika socijalista i demokratka. To je za, tko je protiv. Ovo ćemo provjeriti. Mislim da je većina protiv. Imate li svi glasačku karticu? Imate možda neki tehnički problem? Glasanje zatvoreno. Trane 13 e, za, 22 e, protiv, prema tome odbija se. Riješili smo dakle probleme s plaćanjima. E, dodajem da kao što je naglasila izvjestiteljica, mi ćemo tu razinu plaćanja postići tako što ćemo mobilizirati dio instrumenta za fleksibilnost, što pak zahtjeva izmjenu višegodišnjeg financijskog okvira. Naš izvjestitelj, Jean će e, pripremiti izvješće i e, kada on bude gotov svima ćemo ga proslijediti i e, o njemu ćemo razgovarati u ponedjeljak na sastanku koordinatora te ćemo u srijedu na izvanrednom sastanku u srijedu u 15 sati o tome odlučivati. Evo Žonlik, izvolite možda, vi još hoćete nešto reći. Kao što je rekla Anne Jensen, pripremamo izvješće fleksibilnost tražimo na tri e, polja, humanitarnu pomoć, siromaštvo. Euh, dakle, čim e, završimo rad u potpunosti na našem e, prijedlogu, a prvi prijedlog smo već završili, onda ćemo to proslijediti. Hvala lijepa. Sada ćemo govoriti o prihodima. Amandmani koji se odnose na prihode su na početku ove e, velikog svežnja na stranici 3 i 4 trećeg dijela. Imamo ovdje čitav niz amandmana kluba zastupnika ALDE svi su zapravo e, amandmani što ih je uložio Alde. A izvijeste traži riječi, ona je izgleda za. Hvala predsjedavajući. Nije uobičajeno da na ovim odborima da uložimo amandmane kada se radi o prihodima. Prema tome to je novina. Cilj tih amandmana je da se unese veća transparentnost, više informiranja o tome kako se te svote prikupljaju, a isto tako i o višku proračuna jer zemlje članice zaboravljaju obavijestiti građane o tome da svake godine one dobiju višak. Ti amandmani zapravo imaju za cilj transparentnost. Utjecaj ovog parlamenta na prihode zaista je vrlo malen. U tom smislu ovo, e, ovi amandmani nisu uopće toliko značajni, ali mi želimo poslati poruku. Hvala. Sjećate se dakle da je naš politički cilj u ulaganjem ovih amandmana i raspravljanjem o njima, da je to u osnovi da e, kada radimo na pitanjima proračuna, parlament koji je izabran i koji glasa o rashodima, on ima pravo o tome govoriti i e, komentirati. Iako mi po ugovorima e, mi, mi po ugovorima, iako nemamo ta, sredstva imamo pravo o tome e, govoriti. Čak imamo i obvezu o tome govoriti. Moramo također objaviti sve informacije kojima mi raspolažemo, koje zapravo Europska komisija i objavljuje. Međutim, nitko do sada njima nije dao ni najmanji značaj i koji će ipak zainteresirati medije kada budu objavljeni na više mjesta. Ja sam jutros rano dobio jedno, eh, jednu bilješku sa vrlo zanimljivim tabelama. U njoj se vidi da sva izuzeća koja su dana vezana za prikupljanje carina ili pak PDV-a koji idu eh, na korist nekim zemljama, kao i rabat koji se daje nekim zemljama pokazuju da što je neka zemlja siromašnija, da e, on više pridonosi europskom proračunu. E, zanimalo bi me može li netko od vas to obrazložiti i opravdati pred E, biračima. Evo, e, nitko to ne zna, mi ćemo sada početi o tome govoriti i to razglasiti. Počeli smo o tome govoriti već prije godinu dana kad smo počeli govoriti o višegodišnjem financijskom okviru. To nije dalo rezultata. E, sada ponovno se bavimo time i važno je da to učinimo sada. Zašto? Jer istovremeno govorimo o predsjedništvu i rasporedu rada skupine na visokoj razini za e, proračun koja se o tome slaže i koja radi na višegodišnjim financijskim okvirima. E, sinoć na večeri s predsjednikom Barozom i cijelom Europskom komisijom o tome se govorilo. Prema tome radi se o amandmanima koji dolaze u pravi čas. Predlažem vam da skupno glasamo o amandmanima Justification of Collecting Costs, dakle opravdanje troškova e, ubiranja. Da idemo na prvoj stranici 811, 802, a zasebno ćemo govoriti poslije o onima koji se odnose na brojke. Dakle, o collecting costs koje za, tko je protiv? Tri glasa protiv. Suzdržani usvaja se. Sada amandman 803 koji govori o problemima e, o e, višku koji je preostao iz prethodnih financijskih godina. Tko je za? Protiv troje. Suzdržani? Usvaja se također. A sada amandman os, ne, oprostite, 804. O <clears throat> globama. Tko je za? Protiv? Tri glasa protiv. Suzdržani? Usvaja se. tu nema drugog glasanja. Svi amandmani koji se odnose na proračun su sada bili podvrnuti glasanju. Čestitam vam. Dominik Rike mi izgleda tužno. Da, o tome smo već glasali, ti si još spavao. tvoj klub zastupnika je svejedno pobjedio. Najprije, želim čestitati izvjestiteljici. Zahvaljujem se svim izvjestiteljima u Sjeni, koordinatorima i našim suradnicima, kao i asistentima klubova zastupnika zaista možete zapljeskati. To je ogroman, ogroman posao kojeg mi ovdje uopće i ne vidimo. Nismo još e, završili. U ponedeljak sastanik koordinatora održit se u Strasburu u 18.30. <clears throat> Ne znam, bilo bi dobro da možda neki potpredsjednik e, bude tamo jer ću možda malo kasniti s obzirom da se moram u Briselu sastati s s predsjednikom Barozom još prije toga, pa ću doći oko 19 sati. A zatim sastanak koordinatora e, će biti e, u srijedu 15 sati. Utrak popodne sastat ćemo se s predsjednikom kontaktne skupine i Martinom Šulcom i e, kako bi se na konferenciji predsjednika potvrdio raspored svega što je vezano za višegodišnji financijski okvir i dakle sve ono o čem smo glasali i jučer i danas. A na plenarnoj sjednici bi smo u načelu trebali glasati 23. listopada. A e, što se tiče onoga što je radio Giovanni, vidjet ćemo kakva će biti e, situacija na vijeću i hoće li se svi e, politički uvjeti također E, napraviti. Ne znam, hvala lijepa. Ani, jel ste vi još nešto htjeli reći? Ne, niste. U tom slučaju je sastanak zaključen.